Kolleginnen let's open the meeting. Uvaženi kolege, možemo krenuti s našim današnjim sastankom. Čujete li me? Do you have any remark? Imate li nekih napomena uz današnji dnevni red? Ako tomu nije tako, priopćenja predsjednika. Mislim da bi trebali izvjestitelja e, za Makedoniju zatražiti negdje sutra, obzirom na situaciju koja se ondje događa e, i koja se događala očigledno i cijeli vikend. To bi vjerojatno bio dobar razlog da to raspravimo, to bi vjerojatno trebalo E, dogovoriti. Zapisnik, e, ako nitko nema primjedbu na zapisnik, dolazimo do prvo radno točke e, razmjena gledišta s predsjednikom Gruzije, Đorđijem Mergelašvilijem. Predsjedniče, zahvaljujem na dolasku i tome što ste nam se priključili i uzeli se vremena za raspraviti ova važna pitanja s nama. E, evo, netom smo prije samita u Rigi. A, e, sastanak na vrhu u Rigi za naše partnere i prijatelje za susjedsku politiku igra važnu ulogu, ali i za nas svakako. Prije svega želimo jačati prava naroda u ovom dijelu svijeta i u ovom dijelu Europe koji imaju suvereno pravo donositi odluke koje uključuju i mogućnost provedbe ugovora koji su doneseni i zaključeni, na primjer, s Europskom unijom i vjerujem da trebamo pod pritiscima odraditi ono što možemo kao pomoć, posebice kada se odvija takav aktivizam, agresija od strane velikog susjeda u Ukrajini, ali također i u vašoj zemlji koja ima iskustva upravo s time. I mislim da to bi trebalo biti prva stvar koju treba reći, da mi želimo pomoći posebice e, da se provedu ugovor o pridruživanju i o slobodnoj trgovini s obje strane, kako bi svi u ovim zemljama imali priliku na, za proces transformacije koji je potreban, kako bi te zemlje i vaše zemlja imali mogućnost razviti E, na pravi način demokraciju, vladavinu prava i e, gospodarski i socijalni poredak koji bi vašim građanima dao bolju životnu perspektivu, bolju Mislim da se razgovaralo je o pitanju liberalizacije visnog režima. Prošli tjedan imali smo sastanak sa e, odborima za vanjsku E, vanjska pitanja nacionalnih parlamenta i dogovoreno je da ako neće biti moguće u potpunosti uspostaviti potpuni e, liberalizirani vizni režim, ali barem onda e, za mlade Gruzice da imaju besplatni vizni režim preko ljeta, ali također i za Ruse, mlade Ruse, naime što će više vremena i što će više njih doći u Europu, to će više manje biti skloni nekim drugim ponašanjima. Evo, nakon rasprave tim pitanjima želim vam dati riječ, zatim eh, želim eh, dati riječ gospodinu Karimu koji izgleda nije još ovdje. Predsjedniče, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, doista mi je čast biti ovdje, a posebice sada kad e, se pripremamo za jedan od vrlo važnih e, koraka u vanjskom i domaćem nacionalnom političkom procesu, a to je samit u Rigi. Pa evo ukratko da podijelim s vama neka naša razmišljanja o nadolazećem samitu i o tome kako se za njega pripremamo i koja su naše očekivanja u tom pogledu. 2014. godina bila je važna godina za Gruziju, za Ukrajinu, kao i za cijelu Europu. I vjerujem da su se neka i vrlo važna pitanja postavila upravo tijekom ove godine – a odgovori moraju doći u ovom ili onom obliku u godini 2015. na sva ta pitanja. Dio odgovora, vjerujem, je povezan s Rigom i odlukama koje će se donijeti na samitu u Rigi, te koji će biti odgovor naših prijatelja i saveznika na sve one komplikacije koje su se pojavile u Ukrajini i u oko formata istočnog partnerstva. Gruzija je ušla u istočno partnerstvo aktivno 2009. godine. Bilo je to vrijeme kratko nakon rata e, u vremenu koje je bilo vrlo teško vrijeme za našu zemlju, a istočno partnerstvo stvorilo je za nas vrlo važnu agendu agendu koju je moja zemlja aktivno iskoristila i koristila tijekom ovih pet godina. Ono što smo učinili u zemlji e, bilo je sljedeće. Uveli smo vrlo aktivnu e, agendu reformi, ušli smo u intenzivan dijalog sa europskim partnerima, te smo iskoristili ovih pet godina za reformu, za razvoj i jačanje našeg društva i političkog sustava za vrijednosti i ciljeve istočnog partnerstva. Nadalje, jasno smo nakon potpisivanja sporazuma o pridruživanju rekli da je europska perspektiva ono što tražimo, da je to orijentacija kulturološka, politička i geopolitička orijentacija koju zastupa ne samo jedna od naših vlada, nego cijelo naše društvo, cijela naša kultura. U tom smislu pripremamo se za ovaj važan događaj i odrađen je velik posao na nacionalnom planu, a koji je odražen u izvješćima naših europskih partnera. Dakle, kada gledamo prema sastanku na vrhu u Rigi, gledamo prema jednom događaju koji će jasno reći, jasno opisati ono što je Gruzija učinila i jasno odgovoriti na ona pitanja koja sam ranije spomenuo. A ta pitanja su sljedeća. Da li one narodi oko Rusije zavrijeđuju priliku za slobodu, demokraciju, za donošenje vlastitih slobodnih odluka i zaslužuju li ti narodi potporu i zaštitu od, svojih, od strane svojih prijatelja? Kako izgraditi budućnost e, ova dva gospodarska ekonomska bloka koja su podijelila ovi šest zemalja istočnog partnerstva. Carinska unija i slobodna trgovina sa Europom. E, u našim e, dijalozima sa prijateljima iz istočnog partnerstva jasno, je rečeno jasno, uviđamo da zemlje koje su potpisale sporazum o slobodnoj trgovini i zemlje koje su u slobodnoj carinskoj uniji vide prilike, e, međusobne prilike, a ne barijere i uzroke za konfrontaciju. Ta su pitanja povezana i sa budućnošću Europe i stabilnošću Europe. Gruzija također igra važnu ulogu u Europi e, doprinosi ekonomskoj energetskoj sigurnosti. Gruzija je zemlja koja povezuje dva najvažnija područja, Kaspijsko područje i Baltičko područje i e, područje e, Crnog mora. I to je budućnost koju naši prijatelji i naši saveznici e, očekuju iz Uzimajući sva ta pitanja na um, aktivno se pripremamo za summit u Rigi. Odradili smo vrlo zahtjevnu zadaću i vjerujem da će summit u Rigi doprinijeti budućem razvoju Gruzije te gruzijskog puta prema Europi te će na kraju dovesti i do našeg cilja, cilja koji smo se zadali, a to je da naša zemlja postane dijelom Europske unije. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedniče, gospodin Mamikins. Zahvaljujem. Predsjedniče, doista mi je čast e, pozdraviti vas danas pred odborom Europskog parlamenta i doista je veliko zadovoljstvo vidjeti da se sporazum o pridruživanju između Europske unije i Gruzije koji je ratificiran e, proteklog prosinca e, doista uspješan i u provedbi. Prije dva tjedna i sam sam posjetio Gruziju i sa zadovoljstvom sam vidio da ljudi na ulici već imaju konkretne prednosti od približavanja Gruzije Europskoj uniji. To je doista lijepo vidjeti. Također mi je bilo zadovoljstvo vidjeti da se reforme i provode. I ako smijem dati preporuku, preporučio bih da se tu ne stane. Jer reforme koje su provedene velikom brzinom na fantastičan način uh, u Gruziji i to i od strane vlade i od strane naroda u Gruziji nisu samo reforme zbog reformi nego i investicija u budućnost. Stoga dobrodošli još jednom hvala vam. Zahvaljujem. Gospodine Margo Vašvili, dopustite da izrazim zadovoljstvo što ste danas s nama i što ste uzeli eh, vrijeme da eh, razgovarate sa odborom za vanjsku politiku Europskog parlamenta u ovo teško vrijeme za cijelo vaše susjedstvo. Treba doista sada pokazati da odnos e, Gruzije s Europskom unijom je važan i jednoj i drugoj strani. Nadam se i moj se klub zastupnika e, Pučana u parlamentu pokazuje također koliko je važno e, da sami to Rigi produbi ovo, ovaj odnos da je doista važno da on ide dalje i od sadašnjeg e, stanja. Sporazum o partnerstvu vodi do mnogih konflikata e, u regiji jer Rusija smatra da je to prijetnja njihovim e, interesima. Mnoge su zemlje vidjele vrlo, strogu, vrlo snažnu reakciju na to. Gruzija, Moldava, i Ukrajina. A e, zanima me kako sada godinu i pol kasnije Gruzija vidi Rusiju. Kako vi u svojoj zemlji sada gledate na Rusiju? Nedavno ste rekli, sjećam se da je Rusija velika prijetnja sigurnosti, ali je li to konsenzus e, političkih e, krugova u vašoj zemlji? Još jedno pitanje, ako dopustite o nacionalnoj politici, domaćoj politici u Gruziji. Ja ste u svom govoru u Ožujku rekli da je jedan od velikih problema vaše zemlje upravo e, sustavni paralelizam, mislim da ste se tako izrazili, e, struktura koje donose odluke. Znači, teško je shvatiti tko je zapravo zadužen za što i nadležan za što. Biste li mogli reći malo više o tome, jer to je malo zabrinjavajuće, posebice zbog naših institucionalnih odnosa. Pa ako nam možete dati još koju informaciju po tom pitanju, zahvaljujem. Zahvaljujem. Predsjedniče. E, želim reći da sam doista e, sretan što je danas predsjednik Gruzije s nama. Mi smo doista e, zainteresirani za neovisnost Gruzije i spomenuli ste već i mnoga važna pitanja. Jedno od njih je i kako dalje produbiti i jačati proces neovisnosti i demokracije. Imam i pitanje o sjevernim teritorijima Gruzije koji su pod okupacijom. Naime, doista nas e, zabrinjava vijesti koje stižu do nas e, o posebnom vojnom sporazumu s Abhazijom i e, između Abhazije i Rusije, znači o trajnoj prisutnosti ruskih postrojbi na sjeveru zemlje. Također e, u Južnoj Aseti i drugim teritorijima pitam se kako se e, rješava problem autonomije. Naime, nas doista e, interesira pitanje nezavisnosti Gruzije kao i uravnoteženi razvoj demokracije u Gruziji, odnos između opozicije i vlade. Recimo tijekom posljednjih mjeseci govorilo se o problemu selektivne pravde, tenzijama između opozicije i vlade, a u odnosu e, na prethodnog predsjednika, te i Ujedinjenoj nacionalnoj e, fronti bivšeg predsjednika, pa me zanima koje je vaše mišljenje o tome. Pa još jednom e, želimo nagnasti da nam je doista stalo do dobrih odnosa između vlade i opozicije, jer to je temelj na kojemu se gradi demokracija temelj koji može osigurati mir i sigurnost svake zemlje, vaše zemlje također. Zahvaljujem. Zahvaljujem eh, predsjedniče i liberali eh, pozdravljaju predsjednika Gruzije koji predstavlja jednog od najstarijih eh, naroda na svijetu. Svakako imate pravo donijeti svoje odluke i mnogi su okrenuli pogled i glavu kada je Rusija izvršila invaziju na vašu zemlju. I druge su zemlje pretrpile rusku invaziju kao Moldova i Ukrajina. Predviđate li užu suradnju s onim zemljama koje su pod izravnim učinkom ruskih intervencija i kako e, bi izgledala ta suradnja? Zahvaljujem predsjedniče. E, Zahvaljujem. A sada želim zaključiti popis govornika jer e, moramo završiti točno u 15 do 4 s ovim dijelom. Gospođa Hotel, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Predsjedniče, e, već sam imala priliku postaviti vam nekoliko pitanja e, na onom zanimljivom seminaru koji ste malo čas održali pred našim domom, ali možda biste ovdje sada pred e, ovim skupa mogli reći nešto više o svom pogledu reforme pravosuđa, jer znadete da je to jedna od zabrinutosti ovog doma u ovoj ili onoj mjeri. Ali da se vratim na još jednu stvar koju ste spomenuli, na još jednu temu. Govorili ste o mogućnosti da se pronađu e, neka, e, neka rješenja za ova dva e, trgovinska sustava koja se međusobno natječu. S jedne strane slobodno trgovačko područje Europske unije u kojoj ste vi, Ukrajine i Republika Moldova sada u pridruživanju, a onda i euroazijsko gospodarsko područje, slobodne, područje slobodne trgovine. E, mislite li da bi se mogle popustiti ove tenzije koje je uzrokovala ruska agresija time što bi se nekako ova dva trgovinska područja odnosno sustava mogla nekako malo približiti? Ne govorim sada o popuštanju sankcija Europske unije prema Rusiji zbog krize u Ukrajini. Thank you, Chair. Zahvaljujem predsjedniče. Predsjedniče, e, situacija u području Crnog mora tijekom godine se dramatično promijenila i to je primijetio i Europski parlament u izvješću gospodina Paskova. Jedan od načina na koji su baltičke zemlje povećale sigurnost u našoj regiji je e, putem veće vojne integracije prvo baltičkih zemalja, zatim i drugih zemalja. Mislite li da veća e, vojna integracija između zemalja u vašoj zemlji jest mogućnost, možda stvaranje gruzijsko-ukrajinskog moldovskog e, bataljuna. Zahvaljujem, gospođa Turčuga. Zahvaljujem, predsjedniče. Predsjedniče, dobrodošli u Europski parlament. E, lijepo je vidjeti ovako visokog predstavnika e, Gruzije u razgovoru sa zastupnicima ovog doma, a prije samita u Rigi. A kao odgovor na pitanje imaju li zemlje koje su osnovale, e, zasnovale svoju nezavisnost nakon pada Sovjetske unije zaslužuju zadržati tu neovisnost, stabilnost i miran razvoj? Odgovor na to pitanje je apsolutno da, da zaslužuju i nadamo se da će sasnak na vrhu u Rigi poslati snažnu poruku svijetu da Europska unija drži do svoje obveze i predana je tome da to i potvrdi. Želim također reći e, koje su moje zabrinutosti u odnosu na vašu zemlju, Gruziju. A ja sam dugogodišnja prijateljica vaše zemlje. Tekom nedavnog posjeta Gruziji E, susrela sam se s nekim zatvorenicima koji su e, još uvijek politički zatvorenici, a vaši su e, bivši politički su, protivnici, članovi bivšeg, stranke bivšeg predsjednika Sakašvilija. Pa želim čuti koje su vaše razmišljanja o reformi pravosudnog sustava, a posebice rješavanja ovog opasnog instrumenta istražnog zatvora. Mislim da bi prije samita u Rigi bilo dobro vidjeti neki pozitivan razvoj događaja i u ovom smjeru. Thank you Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Želim izraziti dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Vi u Gruziji to kažete kabrčova. E, rekli ste da je europska perspektiva koja je važna za Gruziju i Gruzince duboko E, ukorjenjena u gruzinskom mentalitetu i e, susreti sa ljudima na ulicama Gruzije ne ostavljaju nikakvu sumnju o tome e, kamo Gruzini žele u svojoj budućnosti kojim putem žele ići. Ono što ja želim pitati je u vezi sa vašom suradnjom. Dakle, u regiji Kafkaza narodi su različito orijentirani zbog mnogih razloga. E, imajući na umu tu regionalnu situaciju, kako izgleda suradnja na području energetike i projekti na području infrastrukture koji bi trebali Južni Kafkas bolje povezati sa Turskom i drugim zemljama. Kako vi e, vidite izglede e, da se ti megaprojekti e, realiziraju? Hvala lijepa. Sljedeći govornik. E, zastupnik u Europskom parlamentu ima u prosjeku minutu vremena za izlaganje. Ja ću pokušati biti kratak. E, iskreno rečeno, e, u iskušenju sam da detaljno odgovorim na sva pitanja, jer to su vrlo zanimljiva i važna pitanja i tiču se važnih tema o kojima želim podijeliti svoje mišljenja s vama. odnosi s Rusijom. Dopustite da najprije nešto kažemo tome. Naravno, Rusija je prijetnja Gruziji i gruzijskoj sigurnosti i teritorijalnom integritetu i suverenitetu moje zemlje. I to ne samo 2008. Već sam podijelio s kolegama e, to da smo i u 90. vidjeli neku vrstu hibridnog rata E, dakle teritoriji koji su trenutno okupirani e, koji su praktički aneksirani u 90-ima, odnosno početkom 90-ih i krajem 90-ih e, je tamo bio neka, vrsta hibridnog rata. U svakom slučaju Rusija je za nas prijetnja. Grozini su vidjeli i iskustili e, isto ono što sada doživljava Ukrajina. Rusija nije platila dovoljno visoku cijenu 2008. i to je učinilo ono što se dogodilo 2014. u Ukrajini mogućim. Dakle, da li postoje, postoje e, strah među narodom, da, postoji osjećaj nesigurnosti i veliki zahtjev da naši europski partneri pošalju vrlo jasnu poruku. Da li grozini zaslužuju jasnu poruku o svom pravu da budu zaštićeni u svojoj slobodi izbora e, i izbora da postanu dio zapadne civilizacije. Ja mislim da da i da bi ti glasovi trebali biti mnogo jasniji i e, jednako, barem jednako glasni jasni kao ono što govore Rusi. Rusi smatraju da oni imaju pravo odlučivati onome što se događa u njihovom dvorištu. To znači da svaka od naših zemalja živi pod prijetnjom. I ako se dogodi bilo kakva pogreška ili kriva procjena, nesigurnost, Rusija će brzo biti tamo i riješiti ta pitanja vojnim metodama i vojnim sredstvima. Što se tiče a to, to pitanje želim povezati sa e, pitanjem o usporedbi između Euroazijske carinske unije i slobodne trgovine sa Europskom unijom. Što bi tu moglo biti rješenje? Ja sam već podijelio svoje mišljenje o tome. Kad govorimo sa prijateljima u Armeniji, e, oni su dakle u Euroazijskoj uniji, a mi smo potpisali sporazum sa Europskom unijom mi svi na to gledamo kao na mogućnosti za daljnji prosperitet naših zemalja, a ne kao na liniju podjele između naših zemalja. Tko e, se e, tko pitanja trgovine pretvara u politička pitanja, e, to su političari iz Ruske federacije. Mi smo im dali vrlo jasan odgovor o tome da želimo ostati pri europskoj agendi e, i pritom još sa još većom odlučnošću pritom govorimo o malim i jasnim koracima e, politike koja nema za cilj konfrontacije i kojom želimo pokazati i Rusiji i Europi i drugim zemljama da e, postoji druga paradigma osim paradigme konfrontacije da postoje mogućnosti da se daju pozitivni odgovori i pozitiv, da se nađu pozitivna rješenja u okviru istočnog partnerstva. Što se tiče e, partnerstva između Gruzije, Ukrajine i Moldove, naravno to je jedan od prirodnih dijelova istočnog partnerstva jer te su tri zemlje povezane e, tradicionalno dobrim odnosima. Ono što, je tu sad perspektiva, ja mislim da smo pokazali e, da smo spremni za partnerstvo na političkoj razini i pokazali smo eksplicitnu podršku Ukrajini koja je sada pod ozbiljnom prijetnjom E, i to smo e, izrazili na svakoj mogućoj razini. Naš ministar vanjskih poslova je vrlo aktivan na e, u suradnji sa ministrima vanjskih poslova drugih zemalja kako bi se stvorila jedna zajednička poruka i kako bi se omogućila perspektiva te tri zemlje. Ja mislim da se unije uvijek stvaraju na temelju nekih komparativnih prednosti. E, ja mislim da mi razvijamo i napređujemo naše odnose u pravom formatu na temelju našeg zajedničkog sustava vrijednosti, e, na temelju našeg zajedničkog pristupa, naše budućnosti, našoj e, vanjskoj politici i na temelju naših humanitarnih nastojanja Dakle, za Gruziju bi bilo primjerenije da se pridruži NATO paktu i to bi za Gruziju bila komparativna prednost. Mi zapravo radimo, a mislim da bi to bilo i to bio i primjereni odgovor na sve izazove s kojima smo suočeni u našoj regiji. Što se tiče naših unutarnjih e, poslova i unutarnje politike. Danas sam također podijelio e, i da sam ponosan na reforme koje smo proveli u protekle dvije godine. Pravosuđe je bio jedan zapostavljeni dio našeg demokratskog sustava i uložili smo velike napore kako bismo naprijedili reforme pravosudnog sustava. To se ne, događa preko noći, za to treba vremena i to nije lako. Ali kroz protekle dvije godine učinili smo nekoliko koraka, dopustite da vas e, izvjestim o njima. Kao prvo, e, započeli smo reformu ureda javnog tužitelja što je jedna od najvažnijih e, reformi u svakoj zemlji shvaćate sigurno o čemu govorim to je dio pravosudnog sustava koji E, gdje su potrebne vrlo temeljite e, reforme. Kao drugo proveli smo reforme pravosudnog sustava, tu smo bili vrlo aktivni i već smo stvorili sustav koji e, međutim ne ide baš korak ne drži korak sa uredom javnog tužitelja što je kod nas e, bila tradicija. Ja sam ponosan jer te reforme smo proveli parlament i ja e, suci koji nisu e, povezani sa političkim strankama i predsjednica našeg sud, Vrhovnog suda su također bili aktivni sudionici tih reforma. Naravno još postoje stvari koje treba poboljšati. Ja kao predsjednik ne sudjelujem u e, raspravama o konkretnim slučajevima i konkretnim pitanjima, ali naravno da e, svi znamo da moramo doseći razine koje su normalne i uobičajene u zapadnoj Europi a e, to znači i da politički protivnici ne bivaju uhićeni, odnosno da ih se ne drži u pritvoru dulje nego što je e, neophodno. Ja mogu reći da smo međutim e, na putu prođenja reformi i da smo na tom putu već dosta postigli. Ne znam da li ima još nekih pitanja na koja nisam već odgovorio. Da, spomenuo sam sporazume koji su potpisani. Želim zahvaliti našim partnerima i prijateljima koji su vrlo aktivno komentirali ta pitanja, dakle o sporazumima koje je Rusija e, potpisala sa Abhazijom u vezi s tim smo mi jasno izrazili svoje stanovište. E, i vrlo smo zahvalni vama što ste tako precizno i jasno reagirali čak i prije nego što je e, taj sporazum potpisan, a on je e, naravno tim sporazumom se krše svi međunarodni standardi i međunarodno pravo. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim reći da možete imati potpuno povjerenje u to da je Europski parlament na vašoj strani. E, mi to dokazujemo već e, godinama i mi se nadamo da možete svoju zemlju dalje nastaviti razvijati i na takav način da e, sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini mogu, može biti u potpunosti implementiran i e, čime ćete naravno e, dalje unaprediti europsku perspektivu za svoju zemlju. Mi vam želimo sve najbolje i e, puno uspjeha na samitu u Rigi. Hvala lijepa. <laughs> Russia or Turkey? Russia. Russia first. Ihr hört? Sorry? not Dame i gospodo. A sada glasamo o odnosima sa Rusijom. Gospodine Landsbergis, želite li uzeti riječ? Želim još jednom zahvaliti svima koji su sudjelovali u izradi ovog dokumenta. Molim vas, budite oprezni. Zahvaljujte poslije. Hvala lijepa. Počinjemo dakle s glasanjem. E, kompromis broj 1 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Šolc. Amandman 165 koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. Prelazimo na kompromis 2. Ovo je, put malo drugčije posloženo nego inače. Dakle, kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Tko je za kompromis 5? Protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 236. Tko je za amandman 236? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. To ćemo elektronički provjeriti. Zatvaram glasanje. 26 naprema 28 uz 2 suzdržana odbija se. je, to bi bio još jedan glas za vašu stranu, ali to nije dovoljno, ne pomaže vam. Prelazimo na amandman. Dvjesto Tko je za? 258. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 261. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. Želite provjeru? Hoćete li mi kupiti viski? Ako se pokaže da sam bio u pravu, otvaram glasanje. Dva šest jedan. Zatvaram glasanje. 21 naprema 34 odbija se. Prelazimo na kompromis 6 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 7 koji je za, pardon, u dva dijela, u podjelovima koji je za prvi dio. Tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Za drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 294. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 296. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 303. Tko je za? 303. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. to je još uvijek odbijeno. Kompromis 304. Amandman 304 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 8 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, amandman 314 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 322. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo elektronički. Zatvaram glasanje. 22 naprema 39 je odbijeno. 300 Kompromis 9. 323. Jesmo li glasali o tome? Dakle, 323. tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 9. tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 346. Tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Kompromis 10, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 11, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 300 349 363. E, kod mene krivo piše, dakle 363. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Prelazimo na amandman 379. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se. Kompromis 12 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 394 koji je za, protiv, izvolite. 394. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 409. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti. Zatvaram glasanje. uvijek sam znao da je Sarus Volski utjecan. To je odbijeno. Ne, ipak se to usvaja. Dakle, to je usvojeno. Amandman 409 je usvojen. 411. U tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, provjera. Zatvaram glasanje. Sa 38 za 20 protiv usvojeno. Prelazimo na drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Gospodine Hauvić, sad nije vrijeme za koalicijske pregovore, za to je sad prekasno. Kompromis 15, ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 16, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 462. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 463. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na amandman 31. Ko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Kompromis 22. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na amandman 67. Ko je za? Protiv? suzdržan, to je odbijeno. Amandman 23, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 24 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, u se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 40 za, 26 protiv, usvojeno. Amandman 79 kao dodatak, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 25, kompromis 25, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na 103. Ko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Kompromis 26. Ko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 27. Ko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 29, tko je, pardon, 28, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 29, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 31, tko je za, to je u dva dijela, tko je za prvi dio, tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, Provjerit ćemo to elektronički. Zatvaram glasanje. 40 za, 24 protiv, 1 suzdržan, to je usvojeno. Prelazimo na amandman 140. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Kompromis 30. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 32. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 154. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 154. Zatvaram glasanje. 38 glasova za, 27 protiv, to je usvojeno. Amandman 161, tko je za? Protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandmani 1 i 2, tko je za? Koautori su gospodin Žavan i gospodin Sarus Volski. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo elektronički. Zatvaram glasanje. 38 glasova za, 28 protiv, to je usvojeno. Amandman 3, tko je za? protiv, suzdržan, to je odbijeno. Četiri tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Pet tko je za, pet tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Šest tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sedam tko je za, protiv, Suzdržan, to je odbijeno. Elektroničko glasanje o dosje u cjelini. Zatvaram glasanje. Usvojeno sa 53 glasa za, 10 protiv i 3 suzdržana srdačno čestitam gospodinu Landsbergisu i svima koji su surađivali na izradi ovog izvješća. E, vi ste sa velikom ozbiljnošću proteklih tjedana radili na razredi ovih kompromisa i doista vam čestitam. Sada prelazimo na izvješće o Turskoj. Renata Renata, hvala. E, evo upravo su mi ukazali na grešku u popisu za glasnje EPP-a. E, evo molim kolege da to isprave stranica 34, e, amandman 415, tu piše minusa, treba biti plusa, radi se o kompromisu 22, dodavanje riječi and the values and principles on the on which the EU is founded, vrijednosti i načela na kojima se temelje e, vrijednosti EU-a, tu treba stajati plus na popisu za glasanje. Ispravite, hvala. It's on the EPP voting list, so I have no, <laughs> I have no uh, comments on it. <laughs> Mislim, nemam komentara, radilo se o popisu za EPP. A. izgleda da EPP nema faks, pa se mora raditi ovako, objavljivati javnom objavom. <laughs> Antrag 48 dafür. 48, tko je za? Protiv, suzdržani, u se. Možemo? Dobro, provjera. Dobro smo krenuli. Zatvaram glasanje. Usvaja se 37 za, 29 protiv. Kompromis 1, tko je za? Protiv, Suzdržanje usvaja se. 58, e, 59, tko je za? Protiv, Suzdržani odbija se. 61. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 74. Znači 74. Tko je za? Protiv? Odbija se. Prijedlog 83. Amandman 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvaram glasanje. 26 prema 34. Odbija se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 91. Tko je za? A meni piše 91, ali to je krivo, zar ne? 99. Tko je za amandman Gunara Hegmarka? Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvara se. 32 naprema 33 odbija se. Kompromis četvrti. Protiv suzdržani usvaja se 107. 107 u ovom tekstu. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. To je 11, Tko je za? Protiv? Provjera. Zatvaram glasanje. 32 za, 34 protiv, odbija se.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 Zatvaram glasanje. 27 za, 32 protiv, odbija se. Kompromis 8, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 140, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 139, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 141, tko je za? protiv, suzdržani, začudo, usvaja se. Kompromis 9. Protiv, moramo promijeniti 148, moramo glasati jer 140 nije usvojen. Znači 148, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 9, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 175. ali nešto mi tu ne štima. 165. nešto mi tu ne štima. Nešto ne valja s mojim popisom. 170. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 172. Tko je za? Dobro, 170. Provjeravamo. Zatvaram glasanje. 47 za prema 18. osvaja se. Hvala. 172. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 173. Tko je za? Protiv suzdržani provjera. Zatvaram glasanje. 36 prema 23 usvaja se. 174 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 177 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 175 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 175, još jednom, za, protiv, suzdržani, odbija se. 176, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 189, 180, 181 za. Protiv. Provjera. Zatvaram glasanje. 43 prema 23 usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 12. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 196. Piše meni tako. Tko je za? Amandman 196. Protiv. Suzdržani. Provjera. Ali mislim da se usvaja. Osvaja e, se 41 prema 22. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, osvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv, suzdržani, osvaja se. 224. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Na 224 smo. Zatvaram glasanje. 39 prema 24. Zatim ova tri povezana prijedloga su jako slični. Tko je za? Protiv? provjera 225, 267. 27. Zatvaram glasanje. Hm. Zato što sam ih pročitao, baš posebno ovaj amandman. 32 na 32 odbija se. Molim. Dvjesto 228, 229 za, protiv, suzdržani odbija se, 230 za, protiv, suzdržani odbija se, 231 za, protiv, suzdržani odbija se. 233 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 234 za, protiv, suzdržani odbija se. Ni taj mora plati, a još jedan viski. Skoro zatvaram glasanje. Netko, netko je odlučio ne sudjelovati. Dobro. 20 na 33 odbija se. 235 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 236 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Rezultati 29 na 31 odbija se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 263. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provera? Izgleda da će mi doći više viske nego što sam mislio popiti. Zatvaram glasanje. Ops, dobro, ove ovaj ću viski vratiti usvojeno. 271.2. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Osvaja se. 273. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Osvaja se. 282. Otpada? Krivo. 284. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 287 za. Protiv? Suzdržani odbija se. 288 za. Protiv? Suzdržani provjera. Znači za 288. amandman provjera. Zatvaram glasanje. 56 prema 11 usvojeno. Tijesto 90 koje je za, protiv, suzdržani usvaja se. 293 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 294 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 295 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 296 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 297 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 299 za, protiv, suzdržani, odbija se. 300 za, protiv, suzdržani, odbija se. 301 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 302.3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 304 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 305 za. Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvaram glasanje. 31 na 36 odbija se. 309 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Zatim jedan čitav niz preklapajućih amandmana. Tko je za? 310, 11, 12 protiv, suzdržani, odbija se. 313, 314 za, protiv, suzdržani, odbija se. 315 za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasanje po dijelovima 316, 317. Tako je za prvi dio. Protiv. Suzdržani. Provjera. Zatvaram glasanje. 30 na 36 odbija se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Za drugi dio. 316, 317. Tko je za? Tko je za drugi dio? Protiv? Odbija se. Treći dio. Tko je za? Protiv? Odbija se. 318. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 319 za. Protiv? Suzdržani Odbije se. 69. Provjera. 319. Ali glasajte onda, nekad mi nije jasno, jer puno ljudi ne glasa. Zatvaram glasanje. 29 na 36, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Dvadeset osam na trideset dva odbija se. Tristo tri, četiri dvadeset pet, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Tristo dvadeset šest tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 327, osam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? provjera. Zatvaram glasanje. 32 na 28 usvaja se. 329 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se, hvala Bogu. 30 na 31. Dobro, ne moramo glasati dalje ali je to prihvaćeno. Sada možemo ići na 330. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 331 u dva dijela za prvi dio. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 332 za, protiv, suzdržani, odbija se. 333 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 334 za, ne, to smo rješili već. 335 za, protiv, suzdržani, odbija se. 336 za, protiv, suzdržani, odbija se. 337 za, protiv, suzdržani, odbija se. 338 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provera. Svi se digli ruke, znači EPP bi morao jedinstveno glasati. Zatvaram glasanje. 30 na 36 odbija se. 339 za, protiv, suzdržani, odbija se. 340 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3, 3, 1, 341, 342 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 343 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 344 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. 29 na 32 odbija se. To je bio 344, sada 68, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 345, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 19, tko je za, protiv protiv, suzdržani usvaja se. Predlog 340 369 tko je za, protiv, odbija se. Što je bio 369, sada kompromis 20 u dva dijela. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Drugi dio. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 35 min na 31 usvaja se.

za 373. Otvaramo glasovanje. Zatvaram glasanje. 11 na 52. Ah, to je bilo knap. 374 sedamdeset četiri za, protiv, suzdržani odbija se, 375 za, protiv, suzdržani odbija se, 376 za, protiv, suzdržani odbija se. 377, 378, tko je za? Protiv, Provjeravamo. Usvaja se. Ne, ali prvo moram reći da se zatvara glasanje. Ups. 26 na 34 odbija se. 80, 380, 81. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 382 za. Protiv? Suzdržani odbija se. Samo ovaj zadnji dio, Urges uh, the uh, Turkish Government, to nam je još, ostalo za glasiti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se zato što pola odbora nije sudjelovalo. Kompromis 21 za, protiv suzdržani svese. se. A sada slavni prijedlog 22, kompromis 22 u tri dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tko je za drugi dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tko je za treći dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada 411, Tako sam dobro vidio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 417. E, pitanje pridržavanja poslovnika. A što je sa 414, jer to nije u kompromisu 22, a posebice ona važna fraza, ako sad uspijem to pronaći gdje je to u tekstu. And the resolution should be in line with the resolutions and principles on which the EU is founded. Mora biti u skladu sa načelima i vrijednostima na kojima se temelji Europska unija. Znači, ovo je prvi dio koji je zapravo dio 415 Znači ovo sa end the values and principles, a ovaj drugi dio je zapravo kontradiktoran, kompromisnom predlogu. Znači 415, to je vaš prvi dio, dakle 415. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.

Usmeni amandman se je odbijen. Tako meni piše. Ne, dakle. E, amandman 422 s usmenim amandmanom glasujemo. Da, da, pogrešio sam, priznajem. 422 u izvornoj verziji tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Sada 426. Tko je za? 426. amandman. Protiv? Suzdržani odbija se. 428. Tko je za? Ne, taj smo već završili. Niste pasili. 428. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Četiristo trideset jedan, tko je za? A jesmo, taj smo upravo glasili. Znači za 428 smo sada glasali i on je odbijen. Hoćete još jednom provjeriti? Dobro, još jednom 428. otvaram glasanje. 30 na 34 odbija se. Mislim, dižite ruke jer ne mogu inače procijeniti i samo nas onda to košta vremena. 4 za 31, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se.

Znači ako su 418, 42 i 43 usvojeni, znači sad pitam jesu li ovih, ova tri usvojena? Jesu, dobro. Onda o 432 u cijelosti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 434 za, protiv, suzdržani, odbija se. 437 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 438 za, protiv, suzdržani, odbija se. 442 za, protiv, suzdržani, odbija se. 440 za, protiv, suzdržani, odbija se. 400 241 za, protiv suzdržani odbija se. 275 za, protiv suzdržani odbija se. 1 za, protiv suzdržani usvaja se. 2 samo u verziji koje je moguće nakon kompromisa 13 za, protiv još jedan, dakle, pitam, tko je za Amandman drugi. Protiv. Suzdržani usvaja se. 3, 4, 5 se riješe samo od sebe. Rekao sam, otpada šest koje za, protiv, suzdržani provjera. Zatvaram glasanje. 34 na 31 usvojeno. 11 koje za? Protiv? Suzdržani? Još jednom. 11 koje za? Protiv? Usvaja se. 12 koje za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se, jer se opet pola nije sudjelovalo, ne, ne, mislim rekao sam glasajte, očigledno je bilo da pola EPP p-a nije sudjelovalo. I bilo je očigledno, i ja sam četiri puta već molila da se da dižete ruke, da sudjelujete u glasanju. Mislim, možemo svaki puta inače provjeravati. 13 odpada, 15 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, 16 za, protiv, suzdržani, odbija se, 17.18 18, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 19, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 20 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 21 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. i 27. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, odbije se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 308 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera za 40. Evo, sve ćemo saznat, zatvaram. 36 prema 24 usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani odbija se, 51 za, protiv, suzdržani odbija se. Elektronički glasamo za konačno završno glasanje, otvaram. Zatvaram glasanje. I ovime je sa 45 za, 6 protiv, 12 uzdržanih. usvojeno izvješće. Zahvaljujem svima. Želim iskreno zahvaliti i čestitati izvjestiteljici. Ali kao i kod prethodnog izvješća, i e, izvješće o cijeni svima onima koji su sudjelovali u kompromisu. Zahvaljujem na spremnosti na kompromis i možemo sada dalje. you.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 Vamos a ir ahora con la segunda consideración de los retos en materia Nastavljamo sada rad sa pitanjem sigurnosnih izazova u području MENA i sa izgledima za uspostavljanje političke stabilnosti. To je izvješće gospodina Pejona. Imamo 361 amandman i dajem riječ odmah gospodinu Pejonu na pet minuta. Hvala. U ovih pet minuta želio bih zahvaliti izvjestiteljima u sjeni svih klubova na njihovom doprinosu ovom izvješću. Obećao sam da ćemo tražiti i sveobuhvatne kompromise s obzirom na osjetljivu prirodu ovog izvješća i za mene je ovo bila prilika da približimo stavove i želim zahvaljiti svim kolegama, osim izvjestiteljima o zato jer su pristigli brojni, komprom, e, brojni kompromisi i brojni doprinosi koji su uvijek bili dragocjeni i prije nego što prijeđu na kompromisne amandmane, kojih imamo 33 i što obuhvaća otprilike 50% uloženih amandmana, želim napomenuti da ćemo se još jednom sasati prije plenarne sjednice kako bismo u posljednji trenutak provjerili amandmane. Dvije napomene. Kao prvo, ugradili smo i nešto što su kolege tražili o Jemenu, jer kada smo počeli naše razmatranje, situacija nije bila toliko teška, a ugradili smo i amandmane o Tunisu, što su brojni kolege tražili, naravno opravdano. I Također mislim da je pristigao još jedan zahtjev e, od svih klubova, a to je da se stavi već naglasak na ljudska prava i da se promijeni pod naslov trećeg dijela kako bismo naglasili ne samo da želimo jačati globalnu strategiju za demokraciju, nego i ljudska prava. S tog stajališta ta razmatranja i to želim naglasiti zato jer su to napomene koje su iznijeli i svi klubovi. Dakle, mislim da su to napomene zajedničke svim klubovima unatoč njihovim neslaganjima i to je izvješće cijelog ukupnog odbora. Ojačali smo neke elemente, recimo vjerske slobode, i nismo davali prednost ni jednima ni drugima i mislim da je to u redu. Zatim smo se osvrnuli na energetiku, na pitanje korupcije, što do tog trenutka nije bilo prisutno izvješću. I u vezi sa brojnim tematikama uspjeli smo doraditi ono što smo htjeli reći. Htio sam skrenuti vašu pozornost na neke točke koje su najosjetljivije i od najvećeg strateškog značaja. S jedne strane moramo paziti na način na koji ćemo sročiti amandmane o Siriji i također i spominjanje Asada, iako je to privremeno. Dakle, imali smo tu različite stavove koji su se kroz vrijeme izmijenili, ali također imamo i promjenu stanja, vojnog stanja na terenu i naravno pregovore koje vodi dalje demistura. Parlament je zauzeo određena stajališta i bilo bi opasno mijenjati stajalište parlamenta u trenutku kada se vojne i diplomatska rješenja moraju spojiti kako bismo pokazali čvrsta prema Sadu. Ja sam se obratio koordinatorima različitih klubova i rekao sam da želim imati u ovom trenutku jedno odgovorno stajalište. U odnosu na prije dva mjeseca neki bi htjeli da se kaže nešto drugačije, ali sada ne bi bilo mudro mijenjati stajalište parlamenta, jer bi to moglo ugroziti i postizanje željenih ciljeva. Također imamo još jedno pitanje što je skrenulo veliku pozornost među nama, a to je nastavak rasprave o nuklearnom naoružanju i o sredstvima kojima možemo osigurati stabilizaciju u regiji i naravno izbjegavanje novih poteškoća. Tu još trebamo poraditi dobro na tekstu. Zatim imamo neka različita stajališta koja su i izražena i koja bi mogla dovesti do napetosti za koje međutim smatram da su suvišne. Dakle, imamo s jedne strane stajalište prema kojemu se terorizam eh, temelji na gospodarskim, eh, sociološkim i kulturološkim motivima, a s druge strane imamo isključivo sigurnosni pristup u tom pitanju. Kao što sam eh, govorio od svojeg prvog izlaganja, mi ne bismo ništa dobili time što bismo jednoznačno naznačili uzroke. Naravno da pitanje politike i sigurnosti je važno i naravno da tu postoje i uzroci koji su raznorodni. Dakle, tu trebamo približiti stavove. Neki su htjeli braniti gospodarske i sociološke uzroke terorizma, a drugi su se htjeli usredotočiti samo na sigurnosna pitanja, no ja sam htio približiti i spojiti te stavove. Evo, to su točke na koje treba e, obratiti pozornost, a kao što sam već rekao, mi ćemo nastojati i znači kompromise koji će postići široki konsenzus oko dugotrajnih sukoba, recimo Izraela i Palestine. Nećemo imati sistematsku podjelu u ovom izvješću. Naravno, kada je riječ o e, Isilu i drugim terorističkim pojavama, to treba još doraditi i također treba doraditi uloga Europske unije u ovom području ove regije koja je vrlo velika. Želim zahvaliti svim kolegama na uređenom poslu i naravno želim da se svi mogu prepoznati u ovom izvješću. Hvala gospodine Pejon, gospodine Preda, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Govorim u ime gospođe Manesku koja je izvjestiteljica u Sjeni u ime našega kluba koja međutim nije mogla biti na ovome sastanku. Ona kao prvo želi čestitati izvjestitelju na odrađenom poslu i na učinjenim naporima i također izražava i zahvalnost na njegovoj spremnosti na suradnji. Kolegica me je zamolila također da istaknem neke elemente s kojima se naš klub slaže, a to je da Europska unija mora promicati dijalog na regionalnoj razini koji bi uključio sve zahvaćene strane, naročito Saudijsku Arabiju, Iran i Tursku. A kao drugo, smatra hitnim i potrebnim privođenje kraju priljeva financijskih sredstava i na način da se uspostavi koordinirani i učinkovit sustav sankcija koji će voditi Arabski savez. Također trebamo kao Europska unija promaknuti razne inicijative. Evo, pročitat ću to na engleskom, zato jer je kolegica dostavila dokument na engleskom. Dakle, um, borba protiv ekstremizama, za legalizaciju, promicanje međunarodne suradnje, zatim nošenje sa korijenima krize i uspostavljanje dijaloga sa organizacijom islamskog naroda, sa Arabskim savezom i također sa drugim nadležnim organizacijama i također sa skupinom G5 Sahel. U duhu ovog izvješća želim čestitati nekim zemljama u regiji na učinjenim naporima po pitanju sigurnosti tu naročito za spomenuti Maroko gdje bismo mogli imati dobru suradnju i u tom smislu možemo i dovršiti i kompromise i želim se nadovezati na ono što je rekao gospodin Pejon, odnosno Važno je znači kompromis e, oko formulacije koja se odnosi na Siriju. Unutar kluba imamo neka razmimo i laženja o mišljenjima, no mislim da ćemo ipak doći do izvrsnog kompromisa, vodeći naravno računa o tome što je rekao kolega, a to je da trebamo biti i dosljedni kada je riječ o našim prethodnim stavovima. Kada je riječ o ostalim napomenama koje je iznio kolega, mislim da ćemo u parlamentu imati zajedničko stajalište, a ne stajalište koje će oslabiti našu ulogu u pregovorima. Hvala, ja ću sada uzeti riječ u ime kluba GUE. Želim zahvaliti izvjestitelju na odrađenom poslu i mi bismo htjeli i spremni smo sudjelovati u kompromisima, ali naravno u skladu sa našim stavovima. Dakle, to treba biti dobro susjedska politika unutar koje će se rješenje nalaziti u suradnji sa regionalnim sugovornicama. Mi se protivimo dostrukim mjerilima kada je riječ o poštivanju ljudskih prava i zbog toga treba riješiti sukob u zapadnoj Sahari koji je posljednji na koji ukazuje UN. Zatim, e, pitanje izraelsko-palestinskog sukoba je pitanje koje opterećuje čitavu našu bliskoistočnu politiku. Kada je riječ o pitanju Sirije, treba podržati Stefana Damisturu i treba razgovarati sa svim stranama i tu mislim i na Iran i na sirijsku vladu. I kao što su rekli neki kolege o Isilu, treba vršiti pritisak na Saudijsku Arabiju i na Tursku kako bi one prestale izravno ili neizravno financirati teroriste. Hvala. Thank you, President. I'd, uh... Hvala. Ja želim čestitati Vincenu i njegovoj ekipi na otvorenosti i mislim da ćemo postići dobar kompromis o tome i također želim čestitati osoblju na otvorenosti svim idejama i također E, je vaše komentare o korupciji i ostale, a mislim da je to važno spomenuti u ovom izvješću. E, naravno, u svim amandmanima smo nastojali voditi računa o sigurnosnom kontekstu i naravno uvažavam i e, zabrinutosti koje su izrazili drugi klubovi kada je riječ o sigurnosnim pitanjima. Mi smo nastojali uvažiti i čitavu pozadinu priče. Kada je riječ o Isilu, treba to smjestiti u kontekst e, i također oni jesu igrači u Siriji i drugdje i imam jednu napinu o terminologiju, dakle trebali bismo iznaći jedan zajednički naziv za islamsku državu i Silisis. Ja bih predložio islamska država, ali mogli bismo to uskladiti sa terminologijom koja se koristi u vijeću kako bi se institucije koristile isti naziv. Također treba uzeti u obzir i arapsko proljeće i težnje ljudi u regiji, ne samih režima i to smo učinili u amandmanu 65. i također Imamo naš amandman 334 koji sadrži važnu napomenu o korupciji. U amandmanu 140 e, imamo civilno društvo koje je važno za poticanje dijaloga unutar država i također u okviru regije. Mislim da je važno imati aktiviste za ljudska prava i civilno društvo na umu zato jer su oni često naši najveći saveznici i Također, mm, brine nas činjenica da su neke zemlje na Bliskom istoku e, iskoristile prototerorističko zakonodavstvo kako bi ugušile aktiviste za ljudska prava i moramo to imati u vidu i tome pristupiti na holističan način. Ali u svakom slučaju mislim da ovdje imamo dobar šans za kompromis. Hvala. Riječ ima gospodin Haueć. hvala. Kao prvo želim e, čestitati kolegi Pejonu. Ovo je doista važno izvješće za naš odbor. Mislim da nas e, on vodi ka rješenju koje će dobiti veliku potporu u ovom domu i koje će biti učinkovito, a to je svakako naša namjerna. E, treba tu pohvaliti mnogo toga naročito spomen partnerstava sa eh, uključenim zemljama, s Arabskim savezom i potpora bliskoistočnom mirovnom procesu i također se slažem eh, sa potrebom da se Mm, naglasiti da ne smijemo mijenjati svoje stavove jer mislim da bi to bilo opasno učiniti u okviru ove rezolucije ili drugdje i mislim da treba posvetiti dodatnu pozornost e, krizi izbjeglica u nekim zemljama. Dakle, ovo, je, ovo izvješće doista mnogo toga sadrži i vrlo je učinkovito i ja ću se radovati budućoj našoj suradnji kada je riječ o jačanju nekih e, odlomaka koje se odnose na odnos između visoke predstavnice i ministra vanjskih poslova. Mislim da smo tu dobro pogodili formulaciju. U drugom e, kontekstu, naročito u odnosima sa Ukrajinom, trebamo ojačati položaj visoke predstavnice. To je potrebno i također tu trebaju biti uključeni i ministri vanjskih poslova. Mislim da bismo mogli izričito naglasiti potrebu da se suzbije antidžihadistička propaganda i treba naglasiti da ovo nije sukup civilizacija, treba to izričito reći u tekstu i to bi poslalo jasnu poruku muslimanima unutar i izvan naših granica kao što smo to učinili i u drugim kontekstima. Kada je riječ o nadzoru granica, mislim da je tu dosta toga dobroga rečeno i trebamo također naglasiti činjenicu da treba e, provesti misije nadzora granica u vezi sa Libijom i u vezi sa palestinskim teritorijima. Formulacija o humanitarnoj pomoći opravi u Siriji, pa znam što se htjelo tu postići, no treba biti oprezan, odnosno treba naglasiti da se humanitarna pomoć mora isporučiti bez obzira na političke ciljeve, jer tu postoji neka opasnost da bi se to moglo pogrešno protumačiti. Ja pozdravljam njegove osjećaje s time u vezi i mislim da se tu dosta dobroga toga reklo o gospodarskom razvoju i mislim da bismo mogli izričito spomenuti vezu između e, nerazvijenosti i sukoba što bi ojačalo taj odlomak i također U tekstu nedostaje spomenu imigracija, to će biti sigurno spomenuto u amandmanima i trebamo imati jedan uravnotežen tekst e, koji će uvažiti raspravu o krizi na sredozemlju i mislim da ćemo mi iznijeti amandmane o tome i također to je važno i za migraciju i za ono što je gospodin Pejon rekao o borbi protiv terorizma, odnosno moramo pokazati da nas ne zanima samo rješavanje tog problema sa stajališta Europske unije, onih zemalja koje su je emigracijama, nego želimo riješiti taj problem u regiji zato jer joj želimo pripomoći na putu ka prosperitetu, stabilnosti, dobrobiti i naročito u korist njihovih naroda. Mislim da se to vrlo često krivo predstavlja i zbog toga ćemo uložiti amandmane i kompromise u tom smislu kako bi se to uvažilo. No, to je, ovo je izvješće dobar temelj, dobro polazište ja također predsjedavam eh, radnom skupinom eh, za Bliski istok i Sjevernu Afriku i svakako ću pružiti svu moguću pomoć gospodinu Pejon na, eh, u budućem poslu. Hvala i u zaključku rasprave ponovno ima riječ gospodin Pejon. Hvala. Ne želim duljiti. Većina nedoumica koje su kolege izrazili, počeo od gospodina Prede, ulazi u okvir onoga što radimo po pitanju kompromisnih amandmana i to ćemo uvažiti. No, gospodin Howitt je spomenuo jedan light motiv u izvješću, a to je uključenje država i tijela poput Afričke unije, vijeća zemalja Zaljeva i Afričko, e, Arapskog saveza i u amandmanima će se to uvažiti jer je to jedan od temelja, jedan od polazišta ovog izvješća. Dakle, treba naći sugovornike, legitimizirati ih, omogućiti im da svako snosi svoju odgovornost. E, pitanje financiranja. To smo ojačali u tekstu. Dakle, mi tražimo da se učine daljni koraci, da se uvede kontrola i eventualno i sankcije. Kao što je rekao kolega u ime Goja, za financiranje terorizma. Bilo je da dvostrukih e, mjerila i naravno da to neću ništa napomenuti. Kada je riječ o pitanju Maroka, kao što smo već učinili sa Tunisom, e, moramo ohrabriti i poduprijeti sve one koji su uključeni u tu situaciju. Prihvat e, s marokanske strane libijskih izaslanstava je nešto što treba uvažiti i prepoznati. Gospodine predsjedavajući, dopustite mi da se vratim na nešto. Kada govorimo o u Palestini, o zapadnoj Sahari i o podržavanju UN-ovih rezolucija i volje različitih država, naročito kada je riječ o mm, očuvanju granica iz 1967. Moram reći da svi trebaju učiniti određene napore i također Izrael treba napustiti kolonističku politiku i Palestina treba učiniti određene korake za uzvrat i to sve zapravo jest na tragu naših stajališta. I to pozdravljam. S druge strane, naravno, moguće je uložiti amandmane, ali neki amandmani neće od, naići na odobravanje sviju. No, tu ne izbjegavamo određena pitanja. Ovo je izvješće koje se nadovezuje na prethodna i naglašava neka doista vruća pitanja koja obično ne uključujemo naše dokumente i traži jednu globalnu strategiju koja se ne može isključivo temeljiti na sigurnosti. To je važno, ne smijemo izbjegavati vlastitu odgovornost. Trebamo procijeniti i prethodne politike imali smo različite tekstove i imali smo drugačije amandmane, bitno drugačije. Svi bismo mogli misliti da bi Europska unija možda trebala izbrisati 25 odlomaka. Naravno da ne želimo reći da smo sve učinili to kada je bilo riječ o najavljivanju arapskog proljeća, ali moramo to učiniti na jedan razuman način koji će nas ujediniti, a ne razjediniti. I zbog toga ćemo nastaviti raditi na onome do čega vam je stalo i to u okviru jednog timskog kolektivnog rada. Gospodine Smet, vi ste sudjelovali u cijelom procesu od samog početka. E, očito da je važno pitanje korupcije To je važno razjasniti, naročito kada je u pitanju i financiranje terorizma. Kada je riječ o rješavanju uzroka na terenu, ja sam već rekao da mi nismo pokazali nemar prema socijalnim poteškoćama koje vode terorizmu, no to zapravo nije jedini uzrok terorizma on je krenuo i počeo daleko prije toga. Zatim e, ojačali smo i pitanje uloge civilnog društva i uvažili smo također i vaše napomene o ljudskim pravima i povezano s našim djelovanjem. Zapravo su ovu misao iznijeli različiti zastupnici iz niza klubova, tako da možemo to uvažiti u trećem dijelu, što uključuje i naslov samog poglavlja, kako bismo imali jedan subuhvatni treći dio. Gospodin Howitt ima pravo time što insistira na pitanju izbjeglica i to je doista ključno pitanje. Gospodine Preda, i vi ste o tome govorili. Treba razmotriti srednjeročnu i dugoročnu situaciju i naravno ne možemo eh, se baviti ovom tematikom samo reagirajući na hitne situacije, nego treba osmisliti jednu dugoročnu politiku također. Trebamo iznaći jednu preciznu formulaciju o potporu koju treba dati i naporima visoke predstavnice na eh, više fronti, naročito kada je riječ o ravnopravnoj ulozi zemalja članica. U nekim slučajevima vidjeli smo da je bilo i e, neugodnih ili čak opravdanih situacija u kojima su se zemlje članice međusobno natjecale i to je doista teško pitanje o kojima smo razgovarali unutar klubova, no htjeli bismo da imamo jednu zajedničku vanjsku i politiku koja će biti jedinstvena i koja će jasno iznijeti stav Europske unije na međunarodnoj sceni. Dakle, treba oprezno sročiti ovaj odlomak o vezi između visoke predstavnice i ministra vanjskih poslova i također način na koji visoka predstavnica može iskoristiti sve te sile. Gospodine Howitt, ja tu razmišljam i o oštrijim formulacijama, to je spomenuo gospodin Preda, o zajedničkoj borbi protiv odlazaka stranih boraca o džihadističkom pokretu i također o ulozi Europske unije na e, tim teritorijima. Naravno da e, se slažemo sa ovom e, zamisli i to ćemo izričito reći. Naša e, volja za nalaženjem rješenja ne smije se tumačiti kao da podržavamo sukob civilizacija. Naravno da treba poticati vjerski dijalog, kulturološki dijalog i poštivanje, poštivanje manjina. To je sve naglašeno u tekstu. O nekim pitanjima još uvijek e, moramo naći ravnotežu, naročito onome što sam spomenuo, odnosno iranski nuklearni terorizam, Sirija, uzroci terorizma, ali kada je riječ o ostalim pitanjima možemo napraviti dobar posao i na kraju mislim da će većina moći podržati ovaj nacrt. To je preduvjet za prodor naše vanjske politike. Ne bi bilo ništa gore u današnjem trenutku nego imati jedan parlament koji je razjedinjen po ovim pitanjima. Hvala gospodine Pejon. Želim pozdraviti izaslanstvo Marokanskog parlamenta koje je danas kod nas u posjeti i koje prati sa velikim zanimanjem ovo izvješće. Nadam se da je ova današnja rasprava bila zanimljiva. O ovome izvješću ćemo glasovati 11. lipnja prije plenarne sjednice i ovime smo završili sastanak. Vidimo se u ovoj istoj prostoriji 26. svibnja. Hvala.